Uh, Mrs. Staras, you would like to take the floor, I understand. Gospođo Staras, vi se želite javiti za riječ. Da, ovo je pitanje poslovnika. Gospodine e, e, predsjedniče, mi sada gubimo vrijeme. U 11.30 moramo započeti s glasanjem. Mi, e, mnogi od nas imaju avione na koje moraju stići. Bez obzira što nema povjerenika izvjestiteljice, možda bismo trebali početi. Oprostite, razumijem vas, a s druge strane e, nemam više informacija. Jedina stvar koju ja mogu napraviti je e, zvati telefonom. E, vidim e, da je povjerenik e, tu, povjerenica tu, pa je pozdravljam, a izvjestiteljica će doći uskoro. Dakle, možda bismo ipak moćeli početi, a izvjestiteljicu ćemo onda čuti kasnije. Commissioner, good morning. Uh, I would appreciate if uh, uh, we, we could start. Uh, the rapporteur is on her way. Bilo bi, bilo bi mi drago da sada možemo početi. Izvjestiteljica stiže. I e, kako